E, dobro došli na sljedeću točku današnjeg sastanka odbora, a to su točke 17 i 18, zajedno s odborom za međunarodnu trgovinu i velika mi je čast pozdraviti predsjedatelja odbora INTE, vjerojatno jednog od najboljih e, odbora, gospodina Langea. On je moj kolega iz moje stranke. Dakle, pozdravljam vas sve. A točka 17 strategije za odnose između Europske unije i Kine. Dakle, i prvo razmatranje e, izvješća AFETA na vlastitu inicijativu je također na dnevnom redu danas, ali prije toga ćemo imati javno saslušanje zajedno s odborom INTE i ja pozdravljam naše goste. Pored mene je gospodin Jan Weigenfeld e, koji je na čelu jedinice za e, kineske studije u Berlinu, a Franz van der Putten e, iz instituta Klingendal u Hagu i putem telefonske konferencijske veze sa Beijingom E, gospodin Max Harborn, da li link već radi? Nema reakcije, a pokušavamo to popraviti. Današnji govornici će govoriti o nekim od najaktualnijih tema, pa pretpostavljam da će Prvo će nam se obratiti gospodin Weidenfeld koji će govoriti o strategiji Kine u Europi. Gospodine Weidenfeld imate deset minuta. Drugi govornik, gospodin van der Putten, će govoriti o viziji o budućoj ulozi Kine u međunarodnoj politici, također deset minuta, a onda se nadamo da će nam se obratiti gospodin Harbor iz eh, trgova komore Europske unije u Kini. Hvala, veliko mi je zadovoljstvo doći ovdje danas. E, upravo sam čuo da je ovo najveći odbor u Europskom parlamentu. Nije pretjerano reći da su odnosi EU i Kine ušle u fazu novih stvarnosti. Jedna od najvažnijih takvih stvarnosti je da Kina neće bitno prijeći na liberalne političke i gospodarske norme. Iako već deseta godina postoje takvi znakovi, e, u posljednje vrijeme je postalo potpuno jasno da će Kina slijediti svoj vlastiti politički i gospodarski put. E, to će neizbježno dovesti do e, većih trvenja u odnosima EU i Kine i dovesti možda i do konfrontacije u budućnosti budućnosti. E, sada govorimo o strategijama Kine u Europi što se odnosi na još jednu stvarnost, a to je da je Kina e, sve više politički, gospodarski, a i sigurnosni e, čimbenik. Dakle, aha, čekamo, čekam da se nađe prava prozirnica. Evo je, ispričavam se zbog ovoga. Dakle, pogledajmo najprije kakve su kineske ekonomske aktivnosti u Europi. E, dakle, postoje ambiciozne politike kao Made in China 2025, e, strateška ulaganja Kine će i dalje biti najveći izazov gospodarstvima EU. Iako je u Kini u svojem novi regulatorni okvir e, ne očekujemo bitne promjene e, u uzlaznoj putanji e, kineskih investicijskih dionica. 2017. godine je bio, bila najveća razina kineskog FDI-a. Također 2018. Eh, će eh, se nastaviti to na solidnoj bazi. I sve više kineskog kapitala će ulaziti u Europu. To nije samo po sebi izazov, to je čak i poželjno, ali ciljevi i izvori e, kineskog FDI-a su e, razlog e, zabrinutosti. najviše se ulaže u infrastrukturu i osnovne e, službe. E, high-tech i napredne industrije e, su također primarni ciljevi kineskih ulagača. Kineska država je direktno upletena u nizu ulaganja u tim kritičkim sektorima E, državni i privatni e, kineski e, ulagači u Europi i njihova ulaganja su porasli sa 35% na 67%, dakle gotovo dvostruko postoji zabrinutost kada je riječ o sigurnosti i kineskim ulaganjima, osobito u infrastrukturu. Dakle, može biti Europska unija treba reformirati svoju politiku tržišnog natjecanja. E, prije tri dana su iznesene nove inicijative. Još jedan kritički element e, su industrijske politike Europske unije o ključnim tehnologije sutrašnjuce, kao što je na primjer umjetna inteligencija. E, sada ću preći na političku stranu. U uz sve veća ulaganja i politički napori su sve vidljivija osobina kineskog angažmana u Europi. Premda taj izazov uglavnom gledamo kroz prizmu Rusije, e, Kina nam zapravo postavlja e, puno veći izazov umjesto da prihvatimo da prihvati e, destruktivne taktike Kremlja, e, Kinezi e, ulažu u Europu kako bi Evropljani drugačije gledali na kinesku ulogu u svijetu. Oni očekuju da će pomoći osigurati dugoročni opstanak CCP-a stoga želje ušutkati e, kritike e, CCP-a. CCP je sve više uvjeren e, da je njegov pristup superioran onome liberalnih demokracija. Stoga žele postići e, podršku za e, ključne ciljeve. Danas mi vrijeme ne dopušta da govorim o detaljnom načinu kako kinez, kinezi e, vrše, odnosno provode svoj utjecaj, reći ću da imaju vrlo sofisticirane alate u Europi usmjerene poslovnim elitama, onima koji oblikuju mišljenja i općenito javnosti u Europi. Činjenica da oni koriste te sofisticirane alate ne znači uvijek da će imati utjecaj, ali je to moguće. Europa e, E, recimo kada je riječ o podršci međunarodnom pravu e, e, pokazuje to dakle kineska komunistička stranka Eh, je proširila svoj utjecaj u trustovima mozgova u Europi i raznim drugim institucijama. Eh, uspješno se boreći protiv kineskog utjecaja eh, najvažniji element će biti E, istraživački novinari, e, trustovi mozgova, akademska zajednica i e, obrazovanje europske javnosti o prirodi kineskog utjecaja. Na kraju Ukratko bih spomenuo neke aspekte vezanih uz sigurnost. E, sve veći profil e, Kine kao čimbenika u svjetskoj sigurnosti e, je sve vidljivi i u Europi. Recimo prošle godine je kineska mornarica na Baltiku sudjelovala u zajedničkim vježbama s Rusijom prije toga su imali zajedničku vježbu na Mediteranu, a ono što je najvažnije, e, članica NATO pakta Turska je ozbiljno razmišljala o ulaženju u kinesku organizaciju koja je alternativa NATO paktu. Kina za sada ne želi ulaziti u izravne konfrontacije sa NATO paktom, ali nije nezadovoljna zbog e, e, načina na koji retorika Turske e, djeluje. Nije iznenađujuće da Europa je previdjela u velikoj mjeri aktivnosti Kine, Eh, uz eh, eh, gospodarski i politički angažman Kine u Europi o kojem ću rado s vama popodne prodiskutirati. Ja ću sada stati. Puno hvala. Sada će gospođa Van der Putten govoriti o tome kako se Kineza pozicionirala obzirom na sigurnosnu politiku, a naslov je Vizije o budućoj ulozi Kine u međunarodnoj politici. Izvolite, e, gospodine van der Puten. Da, hvala. Govorit ću o vizijama kineske buduće uloge. To nije predviđanje, već rasprava o viziji a ja se želim fokusirati na neke elemente e, vizija e, koje Kina prezentira o sebi i o svojoj budućoj ulozi u međunarodnoj politici i to želim prezentirati na način koji odražava moje tumačenje i shvaćanje toga. Dakle, jedna stvar koju e, kinesko vodstvo i predsjednik puno spominju je pojam pomlađivanja. U različitim govorima predsjednik Xi je spomenuo koliko je ta tema važna i to je vezano uz nazadnost e, Kine, koja je u prošlosti činila Kinu ranjivom i zato on kaže da se Kina mora fokusirati na razvoj. Također je spomenuo da je pomlađivanje najvažniji san kineskog naroda. Dakle, prema predsjedništvu je to nešto što Kina kao zemlja mora smatrati iznimno važnim i na što se mora fokusirati. on govori o jednom razdoblju u povijesti kad je Kina bila slaba i ranjiva, tada se dogodio niz e, stvari, e, a to je razdoblje koje je obilježeno opijunskim ratovima koji su završili 1842. godine. Tada je Kina ponajprije izgubila autonomiju, više nije bila autonomna država, izgubila je svoj položaj najvećeg gospodarstva u svijetu, također izgubila teritorij, poglavito Hong Kong i Tajvan, a izgubila je ulogu eh, vođe u regiji. Dakle, Kina je uspjela obnoviti i povratiti svoju autonomiju, povratila je i Hong Kong koji je sada dio Kine, ali još uvijek nema status najvećeg gospodarstva, još uvijek je druga najveća, još uvijek nema Tajvan, a Kada eh, se govori o pomlađivanju nacije, moje tumačenje je da ovi elementi koje je Kina izgubila u prošlosti eh, su oni koje sada nastoji ponovo zadobiti. Još jedan važan aspekt je položaj Kine kad je riječ o razvoju i vrijednostima u međunarodnim odnosima. Evo još jednog citata od Xi Pinga ono je ovo puno puta spomenuo, dakle Kina mora poštivati pravo svih država da biraju svoj vlastiti društveni sustav i put razvoja i države bez obzira jesu li male ili veliki, sve su ravnopravne članice međunarodne zajednice. Postoje dva glavna aspekta toga. E, prvi je raznolikost. E, to se može protumačiti da ne postoje univerzalne vrijednosti. Svaka država treba moći odabrati svoj vlastiti politički i gospodarski sustav tako da liberalne gospodarske i političke vrijednosti e, koje promoviraju zapadne zemlje kao univerzalne vrijednosti e, to su nešto što e, kineska pozicija osporava Također, Kina govori o međunarodnoj demokraciji. To je pokušaj Kine da umanji tradicionalni status velikih sila, osobito zapadnih velikih sila koje imaju privilegirani položaj u međunarodnim odnosima. Zapadne sile Europa, SAD, Japan, a tu bi se mogla dodati implicitno i Rusija. I treći citat koji sam htio ovdje pokazati nije od Xi Jinpinga, već Deng Xiaopinga. To je nešto što je on izjavio kad se obraćao Ujedinjenim narodima, e, dakle e, Skupštini 1974. godine. E, nije sve što je on tada rekao sada relevantno, ali nešto od toga i dalje ima veliku ulogu u viziji Kine. Dakle, 1974. godine on je rekao da Kina ima odgovornost djelovati e, u ime potlačenih naroda i država u svijetu protiv onih koje ih tlače, a to su tada bili Sovjetski savez i SAD prema kineskom viđenju, no on je spomenuo i da Kina nije e, velika sila i da nikada neće nastojati biti to. Dakle, želim e, to povezati sa nekoliko činjenica. Prvo, Kina je ušla na globalnu pozornicu kao politički akter 1917. godine kad je objavila rad Njemačkoj. Dakle, to je prije više od stotinu godina. Tada je Kina postala globalni politički čimbenik. 1919. se pridružila Lizi nacija. 1945. je postala stalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. To je nešto što je Kina postigla prije dosta vremena, nakon 1945. i drugog svjetskog rata, kada je Kina smatrala da ju se polako priznaje kao jednu od velikih sila, sve se više fokusirala na e, svijetu razvoju. E, već sam spomenuo govor Deng Xiaopinga kada se Kina povezala odnosno kada se prezentirala kao e, vođa skupine G77 i e, 2013. je prezentirala inicijativu pojasa i cesta Belt and Road, a poruka je da nastojanja za razvoj e, zapada u prošlosti nisu uspjela i da sada Kina preuzima vodstvo kada je riječ o globalnom gospodarskom razvoju. I zadnja prozirnica je nešto što sam Xi Jinping prezentira, do 2021. godine Kina treba postati umjereno prosperitetna zemlja, a do 2035. mora biti globalni vođa u inovacijama i na kraju mora postati globalni vođa kad je riječ o političkom utjecaju. Do tada bi Kina trebala postići e, svoj cilj e, pomlađivanja. I na kraju, ponajprije, Kina dosljedno radi, izgleda da će nastaviti na tome da umanji jaz između e, zemalja u razvoju i razvijenih zemalja, osobito između zemalja u razvoju i zapada. Time što će pomoći zemljama u razvoju da se razviju gospodarski, ali isto tako suprotstavljajući se političkom i gospodarskom utjecaju zapada e, u zemljama u razvoju. Drugo, Kina izgleda želi stati na kraj e, primatu SAD-a u Aziji i treba e, preteći SAD kad je riječ o gospodarskoj veličini, tehnološkom vodstvu i diplomatskom utjecaju, a treće Kina se pozicionira e, kao prva među jednakima u zemljama u razvoju, ali i među velikim silama, što je vrlo koristan položaj za nju, a četvrto, Kina čini se želi zadržati e, strukturu e, globalnog upravljanja koja sad postoji bez zapadnog vodstva i bez važne uloge liberalnih vrijednosti i Ukratko, kad je riječ o strategiji Europske unije, obzirom na kontekst koji sam upravo opisao, rekao bih da bi za EU bilo važno e, e, angažirati se sa Kinom kada je riječ o razvoju jer je to veliki dio legitimiteta Kine u međunarodnoj politici, a isto tako i e, potencijal da Kina odigra ulogu u međunarodnom razvoju gospodarstva. No istovremeno trebamo biti svjesni da Kina želi stvoriti napetost između zemalja u razvoju i zapada i nastoji upotrijebiti Europsku uniju protiv SAD-a. Dakle, ona želi iskoristiti EU u svojim nastojanjima da pretekne SAD kad je riječ o globalnom utjecaju i kada je riječ o vrijednostima, e, to je već e, spomenuo kolega Jan Weidenfeld. Dakle, Kina nije zainteresirana za održavanje zapadnih liberalnih vrijednosti koje su toliko važne Europi to treba uzeti u obzir. Hvala gospodine e, van der Puten. Briso je na linije. Imamo li vezu sa Beijingom u međuvremenu? A oui? Hello?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 čujete, odlično, evo, ovo je odbor za vanjsku trgovinu zajedno sa odborom za međunarodnu trgovinu. Vi ste sada treći govornik. E, rekli su mi da ćete govoriti o uravnoteživanju čvrstog položaja prema Kini sa konstruktivnim dijalozima. Imate deset minuta. U redu, hvala na ovoj mogućnosti da se obratim ovom skupu. Ja sam Mats Harborn, ja sam predsjednik EU trgovinske komore u Kini. Dakle, sad je loptica kod Kineza kada je riječ o globalnoj trgovini i ulaganjima. E, Kina treba ispuniti reforme i otvoriti se i ispuniti e, obećanja koje smo čuli u govoru predsjednika Šija. Očekujemo više 2018. godine e, kada će Kina slaviti 40. godišnjicu politike otvorenih vrata. Mi pretpostavljamo da e, Kina ozbiljno želi reforme i otvaranje jer e, njene ambicije na, počivaju na snažnom gospodarstvu koje pak počiva na gospodarstvu kojem vladaju pravila. Kina je vrlo dinamična. Reforma i otvaranje e, se odvijaju, ali presporo u mnogim područjima koja brinu europska poduzeća u Kini. Stoga se moramo angažirati još više. Danas želim naznačiti tri glavna područja za raspravu. Prvo, kako e, kinesko tržište postaje zrelije, e, regulatorne zabrinutosti postaju sve važnije uz druge druga e, pitanja. Drugo, e, postoje ozbiljne zabrinosti E, zbog e, vladine politike i izazovi konkurentnih kineskih poduzeća. I treće, e, Kina mora do kraja 2018. godine dovršiti svoje reforme i otvaranje, a moramo im dati priliku da se dokažu istovremeno održavajući s njima dijalog. Prvo, naši tradicionalni nacionalni e, problemi su javna nabava e, i e, druge. To je sve ostalo. U nekim područjima je postignut neki napredak. Ove godine najavljeni su rokovi za financijske službe za automobilsku industriju, brodogradnju i a, aero također e, se revidira e, e, druga politika, politika se dakle otvara stranim poduzećima. Strana poduzeća još uvijek smatraju da se neka pravila koriste protiv njih, ali istovremeno sve veći broj stranih kapitalista e, smatraju e, da se ta pravila strože primjenjuju u zadnje vrijeme i na kineska poduzeća. E, dakle, lokalne vlade E, se trude stvoriti bolje okruženje za e, poduzeća. Međutim, regulatorna pitanja e, su isto tako važna kao i ova tradicionalna. Mnoga su opterećujuća, preklapaju se, postoje stvarni problemi sa certifikacijom, pretjeranom regulativom, mnoge, mnoge uredbe jednostavno su previše široke naši e, članovi su zaključili da bez komplementarnih reformi e, ove koje se provode će imati samo ograničeni učinak. Dakle, regulatorno okruženje u Kini je golema prepreka, e, tu postoji veliki prostor za poboljšanje i tu je potreban dubinski dijalog. Dijalozi između Europske i Kine su sve potrebniji. Treba ih održati na životu jer su važne i za gospodarsku diplomaciju Europske unije. Regulatorno okruženje u Kini eh, je sada zrelo za, eh, za, za to da evropski, evropska poduzeća eh, se zalažu za reforme. U svjetlu naših preporuka kako bi se poboljšalo e, okruženje, ono bi se poboljšalo i za evropska i za kineska poduzeća. Nadalje, još uvijek postoji zabrinuto zbog velikih e, vladinih političkih e, projekata. Dakle, politika do 2025. godine i proizvodnji je nešto e, čemu je globalna zajednica posvetila veliku pozornost. E, zbog te industrijske politike e, Kina je otvorenija za strano sudjelovanje, ali moramo se i dalje zalagati za ravnopravni tretman stranih poduzeća. Kada je riječ o inicijativi Belt and Road, mislimo da može uspjeti ako se bude temeljilo na otvorenim tržištima, na transparentnosti i ako bude e, izvedivih e, razmjera. Dakle, ne može svaka stanica na novom putu svile biti veliko središte, ali čini se e, da su reforme spore. Iz prve ruke čujemo da se puno toga sprema, zatvorit će se na primjer zombi poduzeća, e, socijalna odgovornost državnih poduzeća, odnosno e, e, poduzeća će se prenijeti na državu. Sada postoje fiskalne reforme koje će to podržati. Komora prihvaća ulogu Dakle, mi prihvaćamo ulogu e, politije, partije u državnim poduzećima, ali smo zabrinuti kada i e, zajednička poduzeća moraju e, u upravi osigurati mjesto za člana partije ali ove zabrinutosti se moraju odvojiti od izazova e, koje postavljaju sve konkurentnija kineska poduzeća. Njihov inovativni kapacitet brzo raste. 60% naših članica e, već sada shvaćaju, odnosno percipiraju da su kineska poduzeća jednako inovativna ili inovativnija. Ali to je ono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 tako da ću prvo dati riječ kolegi Bertu Langeu. Izvoli Bert. Kao predsjedniku inte Hvala lijepa. Dakle, ja sad razmišljam i mislim da imamo defanzivnu politiku, defanzivni stav. Kažemo Kina je učinila to i to, Kina politički, gospodarski nastoji ostvariti sve više utjecaja. Je li to povezano i sa slabošću naših politika, posebno sa nepostojanjem stvarne industrijske strategije? Govorimo o strategiji 2025. Međutim, tu je strategiju donijela Kina. A gdje je naša strategija? i kako se mi ponašamo u međunarodnim političkim vodama. Tako da nemam osjećaj da su to jednako teške stvari. Što se tiče trgovine, tu je sasvim jasno da imamo problema vezano za nepošteno postupanje poduzeća koja su u državnom vlasništvu, imamo problema s ulaganjima i zbog toga je doista važno pronaći zajednički jezik s kineskim vlastima, potpisati sporazum o ulaganju. Već 17. krug pregovora traje i nadam se, nadam se da će Či nakon kongresa partije sada biti spreman e, pristupiti tom sporazumu. I osim toga smatram da Kina trgovinski gredano, a u smislu stabiliziranja međunarodne trgovinske organizacije, Kina unutar VTO mora dati jasnu izjavu protiv protekcionističkih mjera. Dakle, osim kritike i osim ispravne kritike kineskih praksi, moramo s druge strane priznati da u globalnom svijetu trebamo Kinu kao partnera unutar svjetske trgovinske organizacije VTO-a. To je moje mišljenje, a ujedno i pitanje stručnjacima. Hvala lijepa Bertu Langeu. Možda bismo mogli čuti komentare kolega i onda će naši gosti odgovoriti ako se slažu. Vas Velde je sljedeći izvjestitelj na popisu govornika. Bas. Izvolim. Dobar dan. Hvala lijepa predsjedatelju. Ja ću odgovoriti, iako se nisam nadao da ću tako brzo dobiti riječ. Današnje poslijepodne je doista zanimljivo. Ja kao izvjestitelj doista sam zainteresiran za sve što se događa. Čitao sam jako puno o razvoju situacije u Kini. Tamo se stvari jako, jako brzo odvijaju i imaju dugoročne posljedice. Ne mogu ništa novo reći u ovom trenutku, barem ništa, ništa značajno, no smatram da ako pročitamo kineska istraživanja i ljudi koji se bave istočnoazijskim sustavima kažu da je Kina jedinstvena. Kina je okrenuta samoj sebi. Kina gleda prema unutra, a nije li hitno razviti možda sada novu strategiju. Jer što smo vidjeli posljednjih nekoliko godina? Na primjer, format 16 plus pokazuje određene slabosti u odnosu na situaciju u U Kini Mm, postoje različiti scenariji, scenariji iskorištavanja, vrlo negativni scenariji, tako da bismo doista trebali znati o čemu se ovdje radi i mm, na koji način će se Europa postaviti prema Kini. Dakle, doista se ne radi o modelu konfrontacije, već se naprosto radi o ispravnom angažmanu. I ono što još trebam reći je da je nužno da se nalazimo na ovom novom kineskom putu, jer kao što smo čuli, kinezi ne pridaju nikakve važnosti našim liberalnim vrijednostima, ali Kina vlastitim diplomatskim putevima pokušava krajnje prekrasnim riječima kao zajednička sudbina ili slično opisati svoj novi put i naše predstavništvo u Kini mi je više puta ukazalo da je nužno, kao što je rekao gospodin Weidenfeld, da je nužno da imamo nezavisna stručna razmišljanja o praksi u Kini i Europi. Hvala lijepa. A sada riječ ima Lajnen koji je na čelu kineskog izaslanstva, odnosno naše delegacije u Kini. Hvala lijepa predsjedatelju. E, doista radi se ovdje o natjecanju, ako tako mogu reći, dvaju sustava. I to će još dugo tako i ostati kako sada stvari stoje. E, čini se da predsjednik Ping ima plan do 2048. godine, tako da do polovice stoljeća treba ostvariti kineski san. 35. godine ekonomski žele biti najjača, e, najjača sila, a 49. E, i politički najjači igrač. Dakle, to je izazov prema nama. Mislim da su sustavi koji se sukoblju prilično različiti. Mi smo liberalne demokracije, a tamo represivan rast i modernizacija koja bi trebala poslužiti kao model drugim državama na svijetu. I naravno, to sve utječe čak i do same Evropske unije. Što reći? Gospodin Orban je čak pod utjecajem predsjednika Pinga, ne znam, ali predsjednik Erdogan sigurno. Dakle, te se stvari šire kao bolest preko svih kontinenata do Evropske unije. I ljudi ga oponašaju. Bert Lange se upitao što činimo. Što je s našim EU modelom? što je atraktivno u našem modelu, što bismo mogli ljudima predstaviti čak i u ovom programu e, pomlađivanja, kao što smo čuli da je to nova dinamika u Kini, a možda bismo mogli tu razviti neke ideje. Osim vrijednosti, trebamo svakako nešto pokazati na financijskom planu. I čini mi se da je tu Kina u prednosti. Kada pogledate njihove infrastrukturne projekte, njihove građevine i planove, doista su impresivni. A mi smo imali dobre godine i u gospodarstvu, moram reći, ali sad su se oblaci navukli na naš obzor. Bez obzira na obećanja da se Kina otvara, mi nemamo jednake pozicije, dakle nismo u, jednakoj, e, e, u jednakom položaju na tržišnom natjecanju. Protekcionizam na strani Kine, ali i mi se moramo zaštititi. Internet, o tomu također treba razmisliti. Tu se e, stvari također razlikuju. Mi imamo internet, Kina želi intranet. Dakle, uz ove svoje e, bodove koji daju ljudima vezano za ponašanje u društvu, to je nešto što se potpuno razlikuje od našeg sustava. Dakle, ja bih zaključio i rekao, raditi na suradnji što je više moguće, a zadržati distancu i kritiku koliko je to nužno. Jer mnogi još sanjaju. Kineska kultura, pet tisuća godina, Konfucije, instituti, kineska opera i slično. Svi ti meki elementi kulture koji su divni, koje pozdravljamo. No, s druge strane, pogledajmo što stoji iza svega toga. Stoji li prava strategija koja konkurira našem načinu života i načinu na koji bismo željeli da naša djeca sutra žive Puno hvala Julajnen, Julio Winkler, sada ima riječ, Inte izvjestitelj za kinu. Hvala lijepa predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege. Ja sam vrlo pažljivo slušao uvodnu analizu. I ako me Kina još uvijek čuje, kolega Harbor, želim mu ga pozdraviti jer je on na čelu eh, trgovinskih komora EU u Kini i ta mišljenja o koja smo, napravili, o, kojem raspravljamo, temelji se na njegovim informacijama i jer je to logično, jer oni točno znaju što evropske kompanije očekuje u Kini. Tako da sam ja naše mišljenje djelomično izgradio i na razmišljanju e, komore. Poštovane kolegice i kolege, danas u ovom trenutku u EU uvozimo vrijednosti robe iz Kine jednu milijardu eura, a izvozimo pola milijarde eura robe u Kinu. Evo, možete govoriti o Konfuciju, možete govoriti o internetu, mnogo toga, ali jedino je ovo što vrijedi. To je samo trgovina robom, a ne uslugama ili financijskim sredstvima ili e-trgovina. Kada sada govorimo da se nalazimo u novoj stvarnosti, ja sam mislio da ćemo govoriti o gospodinu Trumpu i protekcionizmu Sjedinjenih država, to nije spomenuto, ali to je također element novih stvarnosti. Protekcionizam danas dolazi iz Washingtona. A lakoćom s kojom se spominje trgovinski rat, ta lakoća također dolazi iz Washingtona. Dakle, živimo u novim stvarnostima. Trebamo se boriti, strogo boriti za naše interese, ali trebamo se i držati pravila. Ono što vidimo e, iz Kine e, od predsjednika Pinga ti, vatreni govori u Davosu ove godine i prošle godine, vi slušate i kažete da to su obveze, ali iza toga ne slijede nikakve činjenice. Tako da moramo očekivati, zahtijevati činjenice i konkretne mjere. Jer određene korake imamo, otvaranje financijskih usluga, otvaranje u automobilskoj, e, zračnoj i brodograđenoj industriji, to su samo koraci, trebamo tražiti i očekivati više. I na kraju, ako dozvolite predsjedniče, još posljednja ideja. Danas smo prije podne razgovarali sa zamjenikom ministra trgovine Kine, koji je bio ovdje danas u Briselu na sastanku s Europskom komisijom jučer i danas prije podne s nama i s gospodinom Langeom jer pripremamo našu misiju u Šangaj i u e, Beijing. Jako smo puno govorili o tome kako se moramo bolje razumjeti i biti iskreni u našim razgovorima. Isto mislim da nam treba više iskrenosti u našem unutarnjem dijalogu. Suradnja 16 plus 1 je nešto o čemu moramo iskrenije razgovarati paralelno, ako želite, s našim pristupom tržištu, odnosno politikama pristupa tržištu. Moramo vidjeti koja su interna pravila koja moramo slijediti. I ukoliko 16 plus 1 ispunjava ta pravila i to je transparentno, tada je to još jedan element naše EU strategije prema Kini. Hvala lijepa, hvala gospodine Winkler. A sada sljedeći govornici. Mr. and Mr. Schultz. Mr. Kukan. So that I will then close the speakers list. Nakon gospodina Kukana zatvaram popis govornika, dvije minute maks. Gospođa Šujica, izvolite. Hvala lijepa, pokušat ću biti kratka predsjedatelju. Istina je da se natječu ovdje dva sustava i to trebamo uzeti u obzir i to ne smijemo izgubiti iz vida. predsjednik će na vlasti u Kini ostati neograničeno nakon što komunistička partija usvoji e, novi statut. Dakle, to trebamo uzeti u obzir od samog početka. Ali, naravno, moramo nastaviti naš dijalog, te isto tako nastaviti suradnju prema konkretnim pravilima. Imam jedno konkretno pitanje. E, spominjali ste Hong Kong i Tajvan. Rekli ste da su dobili Hong Kong, ali još nisu mm, <laughs> vratili Tajvan. Tako da imam pitanje. U našem posljednjem dokumentu mi kao Europski parlament za vanjske poslove smo podezali sudjelovanje Tajvana u međunarodnim organizacijama i aktivnostima. Dakle, potpora Europskog parlamenta Tajvanu postoji. Kako to da je Tajvan onda isključen iz e, prošlogodišnje skupštine o trgovini, nisu pozvani niti ove godine, a dugoročno e, rade na pitanjima javnog zdravlja, tako da e, i njihovo sudjelovanje u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji još nije ostvareno. Koji su razlozi za to? Znate li nešto više o tome? Čajna bi trebala prestati braniti sudjelovanje Tajvana u svim međunarodnim organizacijama. Znamo li više o tome? Imate li više podataka o tome kojim biste mogli podijeliti s nama? Hvala. Gospodin Zavadel, hvala lijepa. O, imamo osjećaj da smo prilično zbunjeni kada govorimo o odnosima s Kinom. Je li Kina naš strateški partner ili strateški izazivač ili jedno i drugo? Meni se čini da još uvijek nismo u stanju u potpunosti probaviti rastući geopolitički utjecaj Kine i sve što je podvezano sa njihovom inicijativom Novog svilenog puta. 20 država članica Njemačka je glavni trgovanski partner e, i Kina je glavni trgovinski partner Njemačke. Dakle, postoji pomak, ne, geo, ne samo geopolitičke prirode, tako da mislim da trebamo ponovno osmisliti na pragmatičan način naše odnose sa Kinom ili prema Kini. E, iako se možemo složiti da se ne slažemo oko svega, to bi ipak bio neki početak, najmanji zajednički nazivnik oko kojeg se možemo složiti s Kinom. Otvorena globalna trgovina, globalna stabilnost, neka vrsta globalne ravnoteže. Na tome zajednički trebamo raditi. U prvom izlaganju smo čuli da Kina slijedi čitav niz strategija za osvajanje terena u EU. uniji. Naravno, da Kina radi na globalnoj promičbi, na globalnom PR-u, ali nemojmo biti previše sumničavi ili paranoični prema svim stvarima koje se događaju. Nedavno sam pročitao članak u politiku koji pokušava inicijativu 16 plus 1 pokazati kao dobro smišljeni plan Kine za podjelu Europe. Mislim da se trebamo otrijezniti u procjeni ovakovih e, situacija i mislim da trebamo stvarima e, pristupiti na pragmatičan način, ne pokušavajući pronaći teorije zavire ili slično. Budemo otvoreni, budemo konstruktivni, iskreni i pragmatični. Hvala vam. Thank you. I would love to comment on your statement on the 16 plus 1, but I'm only this meeting. Neću komentirati ovo što ste rekli za 16 plus jer predsjedavam ovim sastankom, gospodin Vajglo. Hvala lijepa. Mislim da je najvažnije govoriti o našoj vlastitoj strategiji u odnosu na Kinu i mislim da bi bila velika pogreška kad bismo od samog početka Kinu smatrali neprijateljem ili suparnikom ili neprijateljem Europe ili ne nekome tko će samo naškoditi našim interesima. Trebamo biti otvorena uma u kontaktima s Kinom. A sada ću reći nešto o jednom konkretnom pitanju. Nedavno smo u Europskom parlamentu imali konferenciju o regionalnoj sigurnosti u Južno-Kineskom moru. I Imali smo neke doista ugledne i kvalificirane stručnjake iz Tajvana koji su sudjelovali u raspravi. E, za Tajvan sve promjene koje se događaju u Kini, koje su ponekad dramatične, imaju značajan učinak na sigurnosna pitanja Tajvana. Kada je Kina nedavno počela koristiti M530 i druge avijacijske rute uz južnu obalu bez konzultacija s Tajvanom. To je predstavljalo značajan udarac za regionalnu sigurnost i zračnu sigurnost. Nakon toga nastavila su bušenja u južno-kineskom moru E, nosač aviona je ušao u tajvanske vode. u zračnom prostoju postoje također aktivnosti kojima Kina pokazuje svoju snagu. Tajvan, međutim, nastoji osnažiti trgovinu kao ključni alat za održanjem regionalnog mira i prosperiteta i strategije pristupu jugoistočnoj Aziji. Zato mislim da je jako važno imati stalnu razmjenu mišljenja i odgovoran dijalog između Kine i Tajvana. Jer samo na taj način ćemo ojačati regionalnu sigurnost u tom dijelu svijeta jer Tajvan mora živjeti uz Kinu, uz Kinu na kopnu. Hvala Ivo Weigl, gospodin Butikov, hvala lijepa predsjedatelju. Mislim da je dobar pristup koji smo izabrali, kao što je jedan od prezentatora rekao, pogledati što je novo što je nova u Kini i u Europi i u međusobnom odnosu obaju strana. Jedan element koji je nov, bar prema mojim analizama, jest da je u Kini došlo do promjene režima u posljednjih nekoliko godina. Kina je bila ono što smo zvali kineskom komunističkom aristokracijom, a sada je Kina sustav carstva s jedne strane koja je bliže diktaturi svakim danom. Mislim da je to značajna promjena. Isto tako vjerujem da vanjska politika Kine slijedi neke nove paradigme. Iznenađeno sam čuo ovdje jednog prezentera koji smatra da Kina i dalje slijedi Deng Xiaopinga i njegovo viđenje vanjskih politika. Njegov savjet je bio nemojte pokazivati vašu snagu, kupujte vrijeme. To predsjednik Ping ne radi. Njegov strateški cilj je stvaranje zajednice, zajedničke sudbine je po meni, ja bih rekao, sasvim suprotno od onog što je međunarodna zajednica koja se temelji na zajedničkim vrijednostima, a to je povelja un Vjerujem da postoji novi element u kineskom pristupu prema Europi. Kina je bila jedan od najsnažnijih poticatelja evropskog jedinca, a sada e, Kina igra ulogu podijeli pa vladaj. Schema 16 plus 1 je a to su rekli kolege koji su kritizirali taj forum, istovremeno uz kritiku neke od najvećih evropskih država slijede taj put. Dakle, ne smijemo upirati prstima jedni u druge, okrivljavati se, već naprosto priznati da smo izigrani e, na oba terena i zato mislim da bismo prema Kini trebali imati jedinstvenu EU politiku. Hvala lijepa, gospodine Butikofer. Helmut Scholz, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala svima na doprinosu i naravno to nam je dalo mogućnost da još jednom čujemo nešto više o povijesnom i sadašnjem okviru odnosa između Kine i država članica Unije. No mislim da je to s obzirom da nemam puno vremena, odlučit ću se za drugačiji pristup e, rješavanju pitanja koja su pred nama. Još nam je ostalo 12 godina do 2013. godine do kada trebamo ostvariti ciljeve održivog razvoja. Što znači da imamo zajednički zadatak. Što činimo da bismo implementirali te ciljeve? A svi građani će nas po tome ocjenjivati i u Europskoj uniji i e, u Kini. I se više i, i dakle unutarnja rasprava u Kini igra ulogu u smislu na koji način se sustav treba razvijati i realizirati od tuda pitanje kako ćemo živjeti, proizvoditi, trošiti, konzumirati za 12 godina. Tako da je to pitanje koje je važno i za Kinu i Uniju i za Afriku i SAD i druge zemlje. Dakle, mislim da ulazak Kine u globalizirano gospodarstvo je izmijenilo to gospodarstvo i ako ne obuhvatimo sve ove kontradikcije i izazove koji su pred nama, nećemo imati jedinstvenu europsku strategiju za rješavanje tih problema. Stoga mislim da bismo se više trebali pozabaviti pitanje kako riješiti iste probleme, kako mi to radimo, a kako to rade Kinezi, kako bismo imali produktivno rješenje između Unije i Kine. Hvala. Dolazimo do zadnja dva govornika, obojca iz e, Pučana, Edward Kukan. Hvala. E, samo jedna stvar. E, pregovori su bili dosta, odnosno odnosi su bili napeti. Postoji ograničeni službeni dijalog između partnera i to prije svega zbog slaganja oko jedinstvene kineske polike iz perspektive Europske unije jako je važno ohrabrivati, podupirati konstruktivni razvoj e, trgovinskih odnosa i u tom smislu dijalog koji je izravan ili putem posrednika je jako važan jer mislim da je to ključno za E, miran razvoj e, Azijsko-Pacifičke regije. Pa me zanima što očekujete od, budućih odnosa trgovinskih prije svega i koji element, koje elemente bi trebala imati strategija za Kinu, Europska unija, kako bi se spriječila eskalacija tenzija u našim odnosima. Hvala. I hvala. Sljedeći je gospodin Ajde Kinen moramo poštovati činjenicu da smo zatvorili listu govornika pri 15 minuta. Hvala. Kolega Lajnen je rekao da se trebamo probuditi. Mislim da smo takav poziv za buđenje već dobili. Ako želite biti bogati, prvo sagradite cestu. ta izreka nas vrlo često podsjeća na jednu kinesku inicijativu – Kina e, jako puno proizvodi hrane i to se osjeći, osjeća u e, Europi. Zatim, e, njihove visokotehnološke kompanije izazivaju zabrinutost u Europi. Potrebna je zajednička strategija za Kinu. Europska unija bez sumnje treba izravna strana ulaganja, ali prema sadašnjim okolnostima trebaju nam i mehanizmi za analizu tih in investicija. I to treba napraviti u strateški osjetljivim sektorima, energetici, obrani, komunikacijama, prijevozu i tim u onim sektorima gdje, gdje za koje, koji su bitni za sigurnost građana. Treba isto tako posebno paziti i na Um, sektor vojske. Protekcionizam raste u cijelom svijetu i e, trgovinski sustav koji se temelji na pravilima je ugrožen. Suradnja je bolja bolje od konfrontacije, međutim, Srpsku uniju stabilni ekonomski odnosi ovisno o reciprocitetu. Stoga, da bi isto ista pravila vrijedila za sve, ona bi trebala Kina bi trebalo otvoriti tržište za strane investitore, uključujući bolju regulaciju, bolju zaštitu prava intelektualnog vlasništva i sl. Voljela bih da nam naši govornici nešto više kažu o tome. Um, Hvala. Mi želimo završiti ovaj, s ovom um, točkom dnevnog reda do četiri sata, tako da svaki govornik ima po pet minuta da bi odgovorili na ove komentare. Možemo krenuti suprotnim e, redoslijedom, gospodine Harborn. E, čujete li nas i dalje? Da? E, da, pažljivo sam slušao. Imate pet minuta. Izvolite. Hvala. Je li Europa previše defenzivna? uh, discrimination under Chinese uh, industrial policy. Uh, bitna je industrijska politika i postavlja se pitanje za Europu ili potrebna je europska industrijska politika da bi se nosila s kineskom. Nemamo odgovor na to, ali mislim da naš, mislim da je to nešto čemu naši politički vođe trebaju razgovarati. Mislim da trebamo se dodatno uključiti, trebamo dodatno uključiti Kinu u globalna tijela, uključujući svjetsku trgovinsku organizaciju, trebamo pozvati Kinu u e, tijela gdje se oblikuje budućnost globalnog upravljanja, uključujući i razradu standarda, na terenu vidimo da postoji interes Kine da se uključi. I što prije dobijemo taj signal, trebamo ga odmah prihvatiti. Kad je riječ o Europi, e, tu je pitanje 16 plus 1. E, tu je i pitanje kako zaobići e, strahove od politike zavadi pa, podijeli pa vlade. Tu je i problem konvergencije između Kine i Zapada. I neki su rekli da, te da, je, da te konvergencije više nema. Možda je prerano to zaključiti. Možemo vidjeti da, se, da konvergencija se nastavlja svakodnevno na gospodarskom planu. Mi mislimo da će se s time nastaviti, mislimo da je to dobro i za Kinu i za nas. Kontradikcija koja postoji prema našem mišljenju sastoji se u činjenici da se Kina suočava sa velikim izazovima u razvoju svoga društva. Međutim, ima i dalje veliku vjeru u svoju budućnost, dok Europa, koja ima sve uvjete za sjajnu budućnost, nije uvijek tako optimistična glede svoje budućnosti. Mislim da je bitno da mi europljani postanemo optimističniji oko vlastite budućnosti. To bi e, imalo i utjecaj na naše odnose s Kinom. hoće li ostvariti reformska obećanja? To je ključno pitanje. To paživo trebamo pratiti i trebamo isto tako na reći Kini da je ostvarenje, ispunjenje tih obič, obećanja jako bitno pogotovo ove godine. Čuli smo i ranije e, koja su to važna pitanja. Neuravnoteženi reciprocitet, što će dovesti do političkih e, posljedica, napetost koja danas postoji rezultat tome, toga. Stoga Kina treba odgovoriti čvrsto i treba produžiti svoje, produbiti svoje reforme. Uspon Kine je neizbježan. I to nije nešto što je dobro ili loše, to je činjenica. No isto tako možemo reći da bi slaba Kina bila jako loša vijest za svijet. U svačijem je interesu da kroz angažman Kine ohrabrimo Kinu da nastavi putem reformi i otvaranja. Slažem se isto tako s izjavom da ne bismo trebali biti previše paranoični kada se bavimo Kinom. Puno toga je napisano o Kini, ali moramo koliko god je to moguće e, prikupiti uravnotežena e, mišljenja e, kada razgovaramo o tom društvu. Kada mišljenja o Kini postanu preekstremna, time se hrani strah u Kini da postoji zavjera protiv njih a to nije dobro za naš kontinuirani dijalog i to utječe na naš dijalog s e, poslovnom zajednicom i kao što sam već ranije rekao mi trebamo postići napredak u dijalogu i pozabaviti se dakle regul i regulatornim pitanjima isto tako smo rekli da promjena o kojoj je govorio zadnji govornik potiče dosta straha i nerazumijevanja na zapadu, Kina ima odgovornost bolje komunicirati o svom političkom sustavu i bolje obrazlagati svoje mjere kako bismo bolje shvatili što pokušavaju napraviti. Kao što je zadnji govornik s pravom istaknuo, ako se usredotočimo na pitanje ciljeva državog razvoja, i to pogotovo na pitanje borbe protiv klimatskih promjena. Naravno, tada, naravno, djelovanje Kine je ključno za bilo kakvu vrstu uspjeha u tom smislu. Prošle godine smo vidjeli da se pravila za zaštitu okoliša su se puno striktnije primjenjivala i to svugdje i to prije svega od strane kineskih kompanija. Isto tako vidimo da već 20 godina Kina E, puno više od bilo koje zemlje ulaže u obnovljive izvore energije i to predstavlja veliku priliku za europska poduzeća. Mislimo da Europa treba vjerovati u vlastiti sustav, vlastito, to gospodarstvo, pozitivno gledati na vlastitu budućnost, to će nam dati težinu u našim razgovorima s Kinom. Kina je važna za europske kompanije. Oni će postati samo još važniji. Stoga je za nas kontinuirani dubinski dijalog s Kinom pa i na regulatornim pitanjima će biti e, jako važan u godinama koje su pred nama. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospodin van der Putin je sljedeći. Hvala gospodine predsjedavajući. Uh, Beldera i drugi su govorili o tome e, kakva bi trebala biti buduća europska strategija prema Kini i kako se ona treba dalje razvijati. Imam tri prijedloga koje bi trebalo uzeti u obzir kada e, razrađujemo europsku strategiju prema Kini. Prva komponenta je sljedeća. Takva strategija bi trebala uključivati jasnu viziju o tome kako Europska unija misli da bi trebao izgledati globalni sustav. Ako Europska unija prepozna da status quo se ne može održati, tada će mm, globalni sustav dodatno evoluirati i tu će Kina igrati važnu ulogu. Time se otvara pitanje što bi bila uloga Europske unije, a koja bi bila uloga Kine iz perspektive Europske unije. Ne možemo samo reći da želimo e, maksimizirati europski utjecaj i europskih vrijednosti u svijetu. Mislim da trebamo biti konkretniji a druga komponenta e, bila bi e, da se pozabavimo različitim dilemama. U raspravi se pokazalo da postoji puno aspekata odnosa. Ako se sutrotočimo na različite podteme, onda nije jasno e, kako je sveukupno stajalište Europske unije. Glavne dileme treba eksplicitno izreći i riješiti. Primjerice, radi se o odabiru između važnosti vrijednosti kao što su ljudska prava i e, ekonomskih i sigurnosnih interesa Europske unije s druge strane. Sve to je važno, ali treba utvrditi skup kriterija kojima ćemo pokazati kako riješiti te dileme. Postoje još neke druge slične dileme, primjerice Um, screening uh, stranih izravnih uh, ulaganja vezano uz otvorenost europskog gospodarstva, kako uh, postupati s Tajvanom, a i na osnovnijoj razini priroda odnosa mi imamo različite vizije Kine, ali ako želimo to pretočiti u jasnu ideju o tome kako gledati Kinu i naš odnos s Kinom, mislim da bi to trebalo biti uvršteno u tu strategiju. I treća komponenta te strategije mogla bi biti nova retorika Europske unije prema razvoju u svijetu. Kina je, kao što smo vidjeli, uspostavila vlastitu retoriku u tom smislu i to je vezano uz Beltarut inicijativu i to je nešto što je dosta privlačno velikom broju e, ljudi. E, Kinezi kažu da stari pristup, dakle zapadni pristup razvoju nije postigao dovoljno uspjeha pa je potreban e, novi pristup. očito je Očito je potrebna nova inicijativa da vidimo kako gledamo razvoj u 21. stoljeću. Dio toga trebao bi trebamo dakle uvažiti e, stav e, drugih zemalja unutar i izvan Europe kako bi se iskoristili iskoristila barem neke prilike koje nudi Kina. I ta inicijativa New Belt, odnosno Novi put, Novi pojas, e, bi bila korisna u smislu da se predlože nove varijante e, puta svile. I to je nešto u čemu bi Europska unija mogla igrati važnu ulogu. I to nije isto kao ova inicijativa Novi pojas, odnosno Novi put. To je kineski pristup razvoju novog puta svile. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine eh, Vanden Putin i na kraju gospodin Weirenfeld. Imamo samo dva kratka komentara o bilateralnom sporazumu o investicijama. Da, Kina je u tom smislu ključne važnosti i tu postoji puno nedostataka, pogotovo vezano uz e, političko savjetovanje o Kini. Kad je riječ o bilateralnim ugovorima, samo dvije kratke napomene. Prvo, ne radi se samo o tome da treba osigurati takav sporazum, već treba otkloniti i prepreke koje se odnose nakon ulaska na tržište. Treba isto tako o tome razmišljati i o mogućnosti e, da ne dođe do sklapanja takvog bilateralnog e, investicijskog sporazuma. Zatim kad je riječ o sistemskom tržišnom natjecanju, odnosno konkurenciji, bilo je puno komentara o tome, a to je da Kina pokušava odgovoriti na europske politike i ja se slažem s time. Govorili smo o 16 plus 1 e, i to je isto tako na mnogo načina e, rezultat e, europske politike ekonomskog aspekta. Kina je u tom smislu otvorena. Oni igraju na političke podjele. Oni ih ne izazivaju, ali ih koriste. I mi nismo primijetili da neke druge zemlje koje e, imaju poseban odnos s Kinom, nismo vidjeli da se to događa i s europskim interesima. mislim da s time kasnimo. Isto tako ne smo biti naivni kad govorimo o političkim afinitetima među nekim europskim e, liderima prema Kini. Kad pogledate Orbanove govore koje se odnose na Kinu i kad e, slušate njegovu retoriku, očito je da tu postoji politički afinitet. Ne znam do kuda to ide, ali je to sasvim očito a postoji je i drugi donositelji odluka na visokoj razini u Europi koji su takvi. Ali ne smijemo zaboraviti da u velikom dijelu svijeta kineski model je vrlo privlačan, to je sasvim jasno. Dakle, kad e, surađujemo s trećim zemljama, sasvim je jasno da smo mi uzbuđeni zbog Kine. Ekonomski rast koji su ostvarili u proteklih 20 godina je doista impresivan i e, puno stvari tamo funkcionira iz, e, kad se gleda izvana. Vertikalne promjene koje smo vidjeli e, nedavno, pa mislim već sada možemo vidjeti, manje je studenata koji idu, koji dakle, ne idu u kinu jer tamo ne mogu na Twitter i na Facebook. Dakle, vidimo vezu između kako određeni aspekti mogu određeni politički sustav učiniti neatraktivnim. Zatim je tu i priča o dugoročnom planiranju. Naravno, to je velik dio razloga za uspjeh kineskog ekonomskog modela, ali eh, Postavlja se sada pitanje što će se dogoditi ako kineski vođa dobije srčani udar. To bi izvalo toliko, toliku buru da e, se ne mogu sagledati posljedice. Zatim govorimo o kineskom novcu koji je posuda, koji posuda cirkulira. To nije jedina stvar koja je odgovorna za njihov uspjeh mi ne želimo previše kineskog novca, ne znamo kako je to povezano s određenim utjecajem. Mi bismo radije se klonili toga, evo da ću vam samo primjer, e, a ima ih puno iz te regije. Dakle, e, taj novac ne dolazi sam. Mi europljeni se uopće ne bismo trebali naticati s njima u pogledu novca. Ne smijemo e, nuditi protu inicijative novom poslovnom novom putu. Trebamo koristiti mekše mjere, obrazovanje i slično. To je nešto čime osvajamo ljude. E, isto tako smo čuli komentar o mom spominjanju kineskog političkog e, utjecaja u Europi. Toga toga smo se naslušali ovih doma, svi govore e, da je bitan PR, odnosno odnosi s javnošću i pametna diplomacija. Neću se time e, baviti. Neki argumenti govore suprotno, ali htio bih samo jednu stvar. Nijedan slajd nije govorio e, o tome da bismo mi istu stvar koju Kinezi rade u Europi mogli mi napraviti e, u Kini. Nemam vremena pa bih samo htio još reći da treba Europa definirati našu politiku prema Kini. Ne trebamo razmišljati o tome što čine drugi. Ja ne kažem da to nije važno, mislim da je to ključno, ali trebamo krenuti od europskih interesa i mislim da imamo neke zajedničke interese s SAD-om, unatoč ne, nekih strogih stavova koje imaju prema Kini, e, i vezano uz investicije, čak i e, kad pogledamo neke elemente trgovinskih odnosa. Ništa se u našem e, odnosu s Kinom, pogotovo u pogledu trgovine, nije promijenilo e, zbog Trumpa. Oni i dalje imaju e, trgovinske prakse koje su nepoštene i dalje imaju različite vrijednosti posvuda. I kad govorimo o konvergenciji koja bi se mogla dogoditi u određenim poslovnim e, sektorima, da, pogotovo kad je riječ o umjetnoj inteligenciji i o visokoj tehnologiji. Da, to je nešto na što trebamo biti spremni jer će oni biti trendseteri. E, kad je riječ o VTO-u, da, Kina može biti važan e, trgovinski partner tamo, ali njiho, ono što su e, pokazali do sada, nas ne mogu uvjeriti da će oni biti poznan partner tamo. Hvala trima gostima. Mm, gospodin Harbon je već otišao, ali mogu zahvaliti barem gospodinu Van den Putenu i gospodinu Weinfeldu. Hvala vam na doprinosu. Bas Belter, želite li vi zaključiti ili odmah, evo, naravno, vi možete zaključiti. Hvala ovo saslušanje nam je pokazalo da trebamo više surađivati. Trebamo činiti više toga zajedno, komisija, parlament i vijeće. Jako je važno razmišljati o svemu tome i to puno dublje. I to kako bismo Uh, ublažili slabosti i napetosti koje postoje između dviju strana. To je jako važno. Isto tako trebamo zadržati jedinstvo. Uh, I Mekartiv institut je isto tako napravio uh, studije koje to potvrđuju, o tome govorio je gospodin Weirenheld. Za, zahvalan sam svim studijama gospodina Vadim Putina Putina. Mislim da je jako važno e, što ste došli. Zahvalni smo vam. Hvala. Uh, U redu, kolege, malo kasnimo, pa molim da odmah prijeđemo na točku 18, stanje odnosa Europske unije i Kine nakon ovog saslušanja.